Odbor Libije je dostavio ispravak Europskom parlamentu, dakle sukladno odgovorećem članku poslovnika, te se ispravci smatraju usvojenima ukoliko unutar 24 sata od objave jedan klub ili određeni broj zastupnika koji je jednak nižem pragu ne zatraže glasovanje. I ti ispraci su dostupni na web stranici plenarne i njihov će se naslov objaviti u ovom zapisniku sa ove sjednice.